Želim reći da će se zapisnik sa sjednice usvojiti početkom iduće sjednice, a što se ti i tu ćete pronaći sve e, tekstove o kojima smo danas e, glasovali.